Dakle, hvala što ste sudjelovali u glasovanju. Zapisnik sa sastanka bit će prosljeđen parlamentu na e, glasovanje na početku sljedeće sjednice. Ako ne bude prigovora, rezolucije koje smo danas usvojili, proslijedit ćemo relevantnim tijelima i nadležnim vlastima. I ovim